Zahvaljujem svim kolegama iz odbora Econitra i Ample, isto tako iz odbora Tran i Regi na svim pitanjima. Zahvaljujem isto tako e, kandidatu za potpredsjednika na njegovim odgovorima. Sada je trenutak za završnu izjavu kandidata za potpredsjednika. Izvolite. Poštovani kolege, zahvaljujem na ove razmjeni stajališta. Ovo je prvi put da sam imao priliku e, razmotriti i osvrnuti se na paket za ulaganje rasti radna mjesta. Ukoliko dobim vašu potvrdu, e, želio bih nastaviti raspravu o ovim prioritetima e, u svakom odboru da vidimo što bi točno trebali biti prioriteti za investicijske programe. Isto tako kako vi smatrate da bi se bolje mogao upotrijebiti trenutni proračun, te koji su financijski instrumenti koje biste željeli najviše iskoristiti. Ukoliko me potvrdite, također će mi trebati vaša pomoć da proguram zakonodavne inicijative i to osobito što se tiče pitanja vezanih uz jedinstveno tržište. Postoji cijeli niz pitanja kojima se godinama države članice odupiru, no vjerujem da je sada dobar trenutak za ambiciozni napor ka stvaranju učinkovitog jedinstvenog tržišta. Drugim riječima, pružanje mogućnosti malim i srednjim poduzetnicima, dakle da oni ponude svoje proizvode, svoje usluge. Kao što sam malo čas rekao, ja bih se želio usredotočiti na realne investicije i stvarnu suradnju. U političkom životu, ja više nisam političarno, nekad sam bio, sada sam javni službenik, jasno mi da postoje razlike vrijednostima, stajalištima iz kojih proizlaze sukobi, no ono što sam također naučio je da ljudi ne vole kada se političari svađaju. To je barem bila povratna informacija koju sam ja dobio kao e, premijer i ministar financija. Zbog čega se ne usredotočiš na pitanja oko kojih se možete dogovoriti? Imao sam pitanje koje se ticalo toga da obični ljudi nisu u potpunosti povratili povjerenje. To je moguće. No što ukoliko počnemo stvarati ozračje u kojem ćemo pronalaziti sve više pitanja oko kojih se možemo složiti nego pitanja oko kojih se ne slažemo. I ukoliko upotrijebimo tu mogućnost, priliku, taj duh za poticanje rasta ulaganja, siguran sam da to možemo. Dakle, još jednom zahvalio bih se poštovanim zastupnicima na ovoj kvalitetnoj razmjeni stajališta Želim vam ugodan ostatak tjedna i zahvaljujem se i prevoditeljima. Ja sam poprilično brz govornik, dakle puno vam hvala što ste nam pripomogli. E, zahvaljujem predsjedateljima i tajništvu također. Svima hvala. Hvala vama, gospodine. Ako mogu zamoliti svoje kolegu Gvaltjerija da preuzme riječ za završne izjave. Samo par riječi da zahvalim kandidatu za potpredsjednika gospodinu Katajnenu na ovom zanimljivom saslušanju. Isto tako svim e, zastupnicima svih odbora na njihovom doprinosu ovoj raspravi. E, članove odbora Ekon bih zamolio da e, potrčimo na sljedeće saslušanje koje imamo, gospodina Hila, tako da ću ovdje prekinuti i dati riječ Mariti Olskog. Ja bih se svim zahvalila na pitanjima, isto tako gospodinu Katajnenu na ovim teškim satima. No, ova saslušanja e, trebaju biti teška, a tako dobijamo najbolji mogući rezultat. Dakle, hvala vam puno na ovom saslušanju koje neće biti posljednje. Zahvaljujem svim kolegama su predsjedateljima, svima vama, zastupnicima Europskog parlamenta. I još jedna važna informacija, u 14.30 rasprava, saslušanje gospodina Franca Timmermansa kandidata za prvog potpredsjednika, to će se održavati na otvorenoj konferenciji predsjednika, tako da bismo svi trebali biti prisutni. Koordinatori odbora ITRE u 13.30 imamo zajednički sastanak, e, još jedan u 18 i još jedan sastanak u 19 sati ITRE i ENVI. Zahvaljujem svima svojim javnosti koja nas je pratila i svima koji su nas slušali i bili s nama. Hvala vam.